Colleagues, good morning. Please be seated. Uh, it is uh, my pleasure to... Hvala, dobar dan. Drago mi je što mogu otvoriti današnji sastanak pod odbora za sigurnost i obranu. Neke točke dnevnog reda ćemo zajedno sa drugim odborima. To ću najaviti kod usvajanja dnevnog reda. Što se tiče današnjeg sastanka, želim vas obavijestiti kao obično da se sastanak prenosi web streamingom i jezični režim predviđa e, jezike članova, redovnih članova. Dozvolite mi sada da prijeđemo na usvajanje zapisnika sastanka 6. veljače 2020. 2017. godine. Ako nema primjedbi do kraja današnjeg sastanka, zapisnik će se smatrati usvojenim. Sada idemo na usvajanje dnevnog reda. Ako nema primjedbi, smatram da je dnevni red također usvojen. Molim vas da uzmete u obzir to da je točka četiri na dnevnom redu e, zajedno sa odborom za razvoj DEVE. Pozdravljam gospodina Šarla Görensa koji je potpredsjednik odbora DEVE. On će zajedno sa mnom voditi sjednicu prilikom ove točke dnevnog reda, a naslov je Stanje u istočnom Kongu. Vidjet ćemo koja je situacija, kako se ona razvija. Vodit ćemo zajedno ovaj dio sjednice. Popodne ćemo imati javno saslušanje o istočno u e, Južnom Kineskom moru. Mm, tu ćemo imati i članove AFETA koji će gostovati. Nakon toga imat ćemo i temu SAD-a i Japana, imat ćemo njihova izaslanstva. Kolege i kolegice, imamo jedno priopćenje, odnosno najavu. Zaključit ćemo ovu točku dnevnog reda u 9.50 kako bismo otišli e, ispred vječnice i sudjelovali u svečanoj e, sjednici koju je najavio gospodin Tajani i to je službeni događaj kojim ćemo imati sjećanje na napade i žrtve u Molenbeku, Zaventemu, u metrou. Zaustavit ćemo naše radove 10 do 10 i svakako moramo biti fleksibilni u vođenju današnje sjednice. Vjerujem da se slažete sa mnom. Vidjet ćemo kako će biti tijek ove rasprave o Kongu. Možda ćemo ovu točku na dnevnom redu zaključiti i mm, u 9.50 i nakon toga nastaviti u 10.30 sa raspravom o sigurnosnoj obrambenoj politici SAD-a ili ćemo možda doći odmah ovdje u ovu salu za sastanke odmah nakon komemoracije i nastaviti sa raspravom o Kongu. A sada bez okljevanja dajem riječ gospodinu Göransu koji će održati uvodni govor. Nakon toga ćemo predstaviti današnje govornike. Imamo e, predstavnika za regiju Velikih jezera unutar e, Europske službe za vanjsko djelovanje, gospodin Douglas Carpenter. Izvolite. Zahvaljujem. Predsjednice, evo samo nekoliko riječi u mom uvodu. Zahvaljujem što ste omogućili da se odbor DEVE pridruži odboru SEDE u ovoj raspravi. Odbor DEVE je nadležan za neke teme o kojima će danas biti riječ. Vidim da su neki kolege već eh, nazočni. Eh, svakako E, mi je drago što su ovdje s nama. Hvala predsjednice. Da, htjela sam samo reći da je današnji dnevni red e, sastavljen tako zbog naše misije e, predstojeće misije u Istočnom Kongu. Tri člana našeg odbora će posjetiti Kongu, uključujući i mene, zato želimo imati opširniju raspravu o toj temi. Gospodine Carpenteru, imate riječ. Hvala, predsjednice potpredsjedniče, poštovani zastupnici, zahvaljujem što ste me pozvali na današnji sastanak. Htio bih započeti, ako mi dozvolite, sljedećom primjedbom, zato što mislim da je na samom početku intencija bila da imamo govornika koji će reći sljedeće. Mi u e, međunarodnoj zajednici ovisimo što se tiče naših informacija o Kongu, o radi e, stručnjaka UN-a. Prije tri dana tri člana tog osoblja su nestali u središnjem Kasaju. Mislim da je važno na samom početku pocrtati da smo solidarni, iskazujemo solidarnost kolegama i kolegicama u ovoj teškoj situaciji i nadamo se da će se ovi stručnjaci vratiti živi i zdravi, da će nastaviti sa svojim važnim poslom. Drago mi je što sam danas ovdje s vama. Drago mi je što vidim da se ovaj odbor i odbor za razvoj zanimaju za situaciju u Demokratskoj republici Kongo. Imamo mnoge izazove s kojima se suočavamo u ovom području i zato je ovo područje visoko na dnevnom redu međunarodne zajednice. Zato što je to izborna godina u DRC-u. E, ova država će trebati učiniti važan korak dalje i što se tiče stabilizacije i razvoja. Želim nešto kratko reći o situaciju u istočnom Kongu i možda o reakcijama. Želim se također koncentrirati na ono što je krucijalno trenutno, a to je ponovno pregovaranje o mandatu za MONUSCO, to je misija UN-a u Demokratskoj Republici Kongo. Kao prvo, htio bih se koncentrirati na izvješće e, skupine stručnjaka. Moram vam reći da još uvijek imamo probleme u našoj skupini, na primjer u Kivu, u tom području FDLR djeluje i tu imamo također ponovo javljanje pobunjenika M23, ali Postoji još širi problemi u Istočnom Kongu, tu su i pobunjenici koji pružaju otpor, e, skupina Majmaj, lokalne formacije, paravojne jedinice i mi možemo navesti mnogo detalja o tome, ali globalno rečeno u slučaju FDLR-a 2016. godine je došlo do razdvajanja unutar skupine i e, ovdje postoji prijetnja destabilizacija. RDF, također druga pobunjenička skupina, e, je krupa koja i dalje regrutira i koja aktivno djeluje, zbog toga dolazi do velikih nesigurnosti u područjima gdje je ta skupina još uvijek aktivna. Problem oružanih skupina je otpornost. E, to je simptomatično zato što ukazuje na to da je došlo do e, zakazivanja nekim drugim područjima. To su ključni regionalni procesi. Želim podcrtati dva procesa. Prvi je izjava iz Nairobija, odnosno izjave kojima se označio e, kraj e, pobune M20, pokreta M23 i nakon toga još e, drugi problem na međunarodnoj razini sa međunarodno preuzetim obvezama i to je vezano uz dugoročnu stabilizaciju Demokratske republike Kongo. Taj nedostatak e, političke volje je sam po sebi simptomatičan i ozbiljan. Zbog toga dolazi do poremećaja na e, lokalnoj razini u regiji velikih jezera. Tu je kriza u Burundiju koja pridonosi tomu, to je i dalje izazov za ovu regiju, a drugi problem je politička situacija u istočnom Kongu vezano uz pripremu izbora za koje se nadamo da će se uskoro dogoditi ove godine. Situacija je teška u istočnom Kongu. Mi i još uvijek nismo u poziciji u kojoj možemo govoriti o e, sigurnim otocima sigurnosti. Razmislimo o kapacitetima Monuskoa i službene vojske Konga, FDLR-a, e, odnosno FARDR-a. U Kasaju je došlo do pobune Kasau i to je također jedan izazov, ali politička situacija zahtjeva od nas da primijetimo kako je tu potreban prvo proces registracije birača i situacija nestabilnosti će se svakako pogoršati i neće biti uvijek vezana uz problematične događaje koje sam opisao. Postoje mnoga kršenja ljudskih prava, skupina stručnjaka je obavijestila o tome i izvješće za e, vijeće sigurnosti je ukazalo na to da dolazi do velikih kršenja ljudskih prava. E, poziva se pozornost e, na neke agencije države koje također krše ljudska prava. Preko dva milijuna ljudi je, su interno raseljene osobe i od ovog kratkog pregleda situacije htio bih e, sada govoriti o tome kakva je situacija iz našeg stajališta. stajališta. U e, zaključcima vijeća iz Ožujka piše da smo i dalje zabrinuti zbog situacije u Demokratskoj republici Kongo i pozdravljamo politički dogovor koji je postignut 31. prosinca i dalje aktivno podržavamo e, primjenu ovog sporazuma kroz takozvani aranžman partikule, to je specifični aranžman, to je proces koji je još u tijeku. Također e, želimo da se što prije primijeni sporazum, pogotovo što se tiče predsjedničke funkcije i nadamo se da će doći do izbora prije kraja 2017. godine. Dalje podržavamo rad Katoličke biskupske konferencije. To je jako važno u dobivanju političkog konsenzusa u ovom trenutku. Želim podcrtati to da e, to smo spomenuli i u zaključcima vijeća, za nas e, se ovdje ne radi samo o krizi sigurnosti u Demokratskoj republici Kongo, i sa stajališta Europske unije ta kriza je multidimenzionalna. Tu obuhvaćamo sigurnost e, i socioekonomska pitanja. To je sve relevantno kad sagledavamo sve aspekte za sigurnost e, u 2017. godini u ovoj državi. Posebna se pažnja pridaje e, obnavljanju mandata MONUSCO-a, a vijeće se izrazilo na način da se koncentriralo najprije na potrebu da se ova misija opskrbi sa dovoljno sredstava. Dakle, financijska sredstva su potrebna da bismo se suočili s novim izazovima i to što se tiče političkog aspekta i sigurnosnog aspekta. Ali želim također podcrtati da Monusko mora i dalje obavljati svoje dužnosti, mora štititi stanovništvo i djelovati u sklopu jamčenja e, izbora. Monusko je dakle djelotvoran na mnogo načina. Postoje teška kršenja ljudskih prava. Znate vjerojatno da smo već e, nametnuli sankcije zbog e, nasilja prošle jeseni i također pripremamo nove sankcije protiv onih koji su kršili ljudska prava i onih koji su obstruirali politički proces. Također i dalje izražavamo zabrinutost zbog humanitarne situacije. Primijetili smo da postoji mnogo zabrinutosti zbog regije e, Kivu, Tanganjiki i na sjeveru također imamo tešku situaciju vezano za snagu otpora u parku Garamba. Mi smo e, također spomenuli obveze iz deklaracije o Nairobiju i također e, govorili smo o okviru sigurnosti i suradnje koji će biti glavni stup u rješavanju e, problema vezano za neke pobunjeničke skupine kao što je M23. Evo još nekoliko riječi o Monusku. Ali prvo želim reći da Europska unija dalje finanski podupire neke projekte koji su važni za istočni Kongo. Želim naglasiti program stabilnosti vezan uz instrumente koje daju doprinos stabilnosti miru. Tu se obuhvaća, na primjer, vojna pravda. Vojno pravosuđe je jako važno ako želimo izbjeći nekažnjenost e, zbog postupaka vojske. E, također potičemo reformu sigurnosti. Zatvorili smo misiju EUSEC prije godinu dana, ali i dalje radimo na reformi vojske i na modernizaciji administracije. I posljednje radimo na odgovornosti vojske pred parlamentom ili pred zajednicom. Što se tiče Monuskova, e, kritične su rasprave o njezinom mandatu E, vijeće sigurnosti će trebati odlučiti hoće li ta misija nastaviti s radom, ali za nas je mandat, ali i sredstva koja su dodijeljena na u nešto što je potrebno kako bi oni mogli promatrati izbore. Rasprava u New Yorku prije sporazuma o mandatu e, priznala je sve probleme i prepoznala je sve probleme u Istočnom Kongu, ali točke koje su posebno važne, koje trebamo pratiti su sljedeće. E, brzo zaključivanje aranžman partikulier. Drugo, treba doći do e, solidnog pokrivanja ljudskih prava u mandatu monusco pogotovo što se tiče ECC-a i e, kaznenog gonjenja za kršenje ljudskih prava. Institucije u Kongu bi trebale ispunjavati svoju dužnost, na primjer parlamentarna dužnost e, revidiranja zakona kako bi se bolje mogli spoštovati rokovi. Što se tiče oružanih skupina, mislim da bi se trebalo pozvati e, na poštivanje stalne strukturirane suradnje i da bi se trebali, e, trebali poštivati sankcije un i sve strane u sporazumu iz Narobije trebale bi e, preuzeti vlastitu odgovornost u svemu tome. Osim toga, trupe i MONUSCO bi trebali poštivati dužnosti koje imaju. Biće mi drago odgovoriti na sva pitanja koja budu postavili zastupnici. moram reći da je 2017. godina vrlo jasno godina u kojoj ćemo vidjeti e, kakva je politička volja unutar države i djelovat ćemo u nacionalnom interesu mm, kako bismo imali inkluzivne i transparentne izbore. Međunarodna zajednica se treba i dalje koncentrirati na ovu državu i mora podržavati rad UN-a moramo pomoći narodu Konga da postignu razinu koju su zaslužili. Thank Hvala vam, gospodine Carpenter, na ovom sveobuhvatnom uvodu. Dame i gospodo, tijekom današnjeg sastanka ćemo objaviti izjavu odbora sede u kojoj ističemo svoju solidarnost sa skupinom stručnjaka te izražavamo zabrinutost zbog nestanka pripadnika dakle te skupine koji vrijedno rade za UN u Kongu. To također ulazi u našu pripremu misije koja će posjetiti istočni dio Konga. U ovom kontekstu je jako važno pokazati solidarnost. I ne bi bilo uputno ne izraziti svoju solidarnost u ovakvoj situaciji. Mi upućujemo tamo financijska sredstva da bi se ta zemlja stabilizirala i naš napor treba biti koncentriran upravo u ove sektore koje je predstavio gospodin Carpenter, a sve u skladu sa zaključcima vijeća. Moramo se dakle naročito osigurati dakle u postizanje političkog e, dogovora. i u stvaranje <clears throat> dakle, govorećih uvjeta za održavanje izbora koji bi se trebali u Kongu održati ove godine. Ja, Galler first. Zastupnik e, Gale, prepostavljam da želite nešto reći. Hvala vam. Ispričavam se što sam kasnio na sastanak, bio sam kod liječnika. Uh, uh, Hvala vam za ovaj briefing o situaciji u Kongu. Pitanje koje si već dugo postavljam jest da možemo biti informirani, znamo koje smo obaveze preuzeli sa svoje strane. Surađujemo sa nadležnim, dakle, sugovornikom vezano uz iste ciljeve, a situacija je i dalje takva kakva jest. Mi podupiremo napore koje ulaže u UN, ali da bismo zbilja vidjeli promjenu situacije na terenu, ne bi ne tražili to od nas nešto na što nismo spremni, u obliku možda prave misije na terenu, nešto dakle čvrsto, primjerice u regiji velikih jezera kako bi se uspostavila dakle uprava, kako bi se zajamčila sigurnost građanima, vidimo, opisujemo i to s pravom brojne deficite u toj državi i možda bi to bio jedini način da se ta situacija riječ, riješi, kada se napravi razlika na terenu ili da ojačamo učinkovitost UN-a na terenu, dakle sa sredstvima, sa osobljem, ali ne vidim zato političke volje. I to možda zato što imamo druge prioritete. To je tragično. Ja sam pesimističan, očajan kada čujem ovaj realističan opis, a sumnjam da ćemo mi moći e, to nekako popraviti. Hvala vam, ja se slažem s vama. Prije deset godina se činilo da smo puno odlučni. Zastupnica Vautmans. Ehm, eh, eh, hvala vam. I eh, hvala kolegi Görensu. Što se tiče Kivua od 2014. Ta situacija izaziva zabrinutost, to vrijedi za stanje u čitavoj regiji. Vidjeli smo e, čitav niz e, sela koji su spaljeni, e, djeca se regrutiraju u redove vojske, a tu se provodi i genocid te seksualno zlostavljanje. Mi umeđu vremenu razgovaramo, ali situacija na terenu je sve gore i gore. Trebalo bi nešto poduzeti da se ovo sve zaustavi. Mislim da bismo se trebali posvetiti ovoj temi koja je, traje još tamo od 2014. Dakle, ovaj kontekst deportirano je više od 700 tisuća ljudi, brojke su zasigurno još i veće. E, zadovoljna sam što je tamo prisutna misija MONUSCO, ali treba pažljivo sagledati njihov mandat. Ja se nadam da ćemo ga moći ojačati. Dajte im više sredstava i kada je riječ o ispunjavanju njihovih zadaća. Istina je da valja promatrati situaciju, ali trebalo bi insistirati kako bi se ojačao i mandat i raspoloživa sredstva. Moguće je da će doći do rasta nasilja neposredno pred izbore, jer je to nešto se redovno događa i to valja imati na umu. Potom, što se tiče dakle, žrtava, njihovih prava i kaznenog gonjenja počinitelja zločina. Na tu temu su rađene i brojne reportaže. U jednoj od tih reportaža nastoji se dati dakle lice tim žrtvama i meni je e, drago što su na ovom sastanku sada prisutna dva predsjednika odbora i ja bih e, evo zamolila bili, bismo li mogli prikazati tu reportažu koju sam sada spomenula na sastancima naših odbora i bilo bi dobro da se nastavi istraga vezana uz osobe koje su počinili te zločine kako e, žrtve ne bi pretrpjele zločin po drugi put. Dakle, u ime kluba ALDE službeno bih e, uputila zahtjev da se ta reportaža, dakle taj film e, o situaciji u Kongu prikaže i to na sastancima odbora. Što se tiče tamošnjih vlasti, trebamo vršiti odgovarajući pritisak kako E, bi i vojska Konga poštovala međunarodno pravo kako ne bi došlo do kršenja ljudskih prava. Dakle, kako bi Europska unija mogla vršiti taj dodatni pritisak i što bismo mogli napraviti pred izbore, kakva bi mogla biti naša uloga u izbornom procesu. Hvala vam, kolegice Vautmans. Slažem se da bismo trebali e, pogledati ove slučajeve masovnog kršenja ljudskih prava, uključujući dakle situaciju u Demokratskoj Republici Kongo i osigurati se da ne dođe dakle do nekažnjivosti kada je riječ o počinjenim zločinima u Africi. Zastupnik Schaffhauser. Je voudrais tout d'abord venir euh, en appui à ce dit mes collègues Slažem se s onim što su do sad rekli kolege, naročito kolega Galer. E, mislim da moramo biti prisutni to na, na učinkovit način. Govori se o velikom broju mrtvih e, u tom dijelu svijeta i sve dok e, ne bude uspostavljena vojska, Dakle, ne govorimo ovdje o monusku, već o pravoj vojsci na terenu. Mislim da se ova situacija neće riješiti. Ja sam također posjetio tu zemlju i i to sa francuskim vojnim e, osobljem. Poznata mi je priča oko Jozefa Kabilje. Dakle, znam kako su na tu situaciju u zemlji utjecale i neke vanjske sile. Mm, sve to nalik e, jednoj zamki koju su priredile neke evropske države članice. Primjerice, Njemci su stalno prisutni u Ruandi. Mislim da bi dakle trebalo pojačati prisutnost e, na terenu, vidjeti koja je uloga vanjskih sila, dakle koji to pritisak vrše izvana, koje su direktno uključene u dakle, trgovinu rijetkim mineralima. Ja sam također radio na izradi dokumenta koji se tiče dakle, Ecole de guerre, i bilo bi dobro tamo imati nekakve dakle, slobodne zone, dakle zone koje bismo očistili od e, pobunjenika i pritom ne valja štediti metke. Njih jednostavno treba ukloniti, a da bismo to mogli ovdje je potrebno rasvijetliti ulogu Ruande. Ruanda je trenutno jedna sila koja je u razvoju igra svoju igru i trebalo bi rasvijetliti njezinu ulogu u destabilizaciji Konga. We are talking now about uh, Hvala vam. Kakva the eastern Kakva situacija dakle u, u Kongu i fokus uh, naše misije će također biti upravo taj. Ukoliko nema više zahtjeva za riječ, dala bih riječ kolegi Görensu. Hvala lijepa. Više navrata smo razgovarali o ovoj temi. Usvojili smo dvije rezolucije parlamenta koji su, dak, koji su govorili između ostalog i o izbornom procesu u toj zemlji. vidimo da čak i osobe koje više na osnovu zakona ne bi smjele biti izabrane jer su već bile na vlasti dva mandata pokušavaju pronaći treći mandat. Ja sam e, danas ovdje u ulozi e, predstavnika odbora za razvoj i s tim u vezi bih e, dao nekoliko svojih komentara. Na malo bih dopunio ono što nam je prikazao naš gost, gospodin Carpenter i vidjeli smo što nam je o situaciji ispričao i doktor Mukwege koji radi u istočnom području Konga. On je rekao da je gotovo prestao sa svojim djelovanjem zato što je situacija bila nepodnošljiva i rekao nam je da je jedini razlog eh, zbog kojeg će nastaviti sa svojim radom činjenica da u svom radu može pomoći dakle izravno ženama i djeci na terenu. Međutim, on u obavljanju svog posla nailazi na brojne teškoće, a to ukratko opisuje dakle ono što se događa u tom dijelu svijeta. Mm, ovdje je vrlo teško izaći iz svojevrsnog začaranog kruga. Imamo situaciju u kojoj ljudi bivaju birani na čelo korumpirane države, cijela administracija je korumpirana, pa i sami vodeći ljudi kažu oni su loše plaćeni zato što nema proračuna, proračuna nema jer gospodarstvo ne funkcionira, to je tako zato što nitko ne ulaže u afričke zemlje i kada tražim inozemne ulagače, oni mi kažu nećemo doći sve dok se ne riješi situacija u zemlji vezano sa korupcijom. I to je upravo današnji izazov. Međutim, što mi možemo učiniti? Moramo djelovati, dakle surađivati sa dionicima na terenu, dakle to su prije svega snage u ena je potrebno na neki način na razini upravljanja popuniti praznine zato što upravljanje državom gotovo ne postoje, to zato što su države korumpirane. Istovremeno treba ukloniti neadekvatne dionike. Nevladine organizacije bi na licu mjesta mogle stvoriti konkretne stupove za upravljanje na lokalnoj razini, onda bi se moglo krenuti dakle prema gore, prema upravljanju na državnoj razini. Međutim, kako bi ti dionici mogli uopće djelovati, potrebna je minimalna razina sigurnosti. I mislim da je dobro tražiti, uporno tražiti da se nastavi nazočnost osoblja Ujedinjenih naroda. Vi ste gospodine Carpenter rekli da kada je riječ o distribuciji raspoloživih financijskih e, sredstava da je u to uključena i vojska. Mislim da je to od ključne važnosti. Prije 10-12 e, godina smo počeli financirati, dakle, stabilizaciju, dakle, razvoj mira na kontinentu imamo na raspolaganju i dobre analize, dakle ocjene stanja u Africi, mogli bismo i to iskoristiti primjerice u današnjoj raspravi, imamo dakle koncept e, Responsibility to Protect, koji se upravo bavi situacijom, nema sigurnosti, zbog, zbog nedostatka sigurnosti ne dolazi do razvoja, nema razvoja, to utječe na dimenziju sigurnosti. Mnogo toga se do sad već poduzelo, međutim, kao što je rekao kolega Galerije, pitanje je činimo li dovoljno. Hvala, gospodin Karpentar. Imate desetak minuta. Onda ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i ići ćemo dakle, na obilježavanje godišnjice tragedije u Briselu. Hvala lijepo. Započeo bih e, sa osvrtom na ovu intervenciju gospodina Görensa, zato što mislim da je ovo jako zanimljivo u smislu mapiranja, dakle, državnih e, dionika i ostalih. Jedno od e, konstantnih pitanja jest upravo razlikovanje između kratkoročnih i dugoročnih odgovornosti. Koliko ćemo biti otvoreni moramo priznati da no, malo utjecaja na dugoročne na dugoročne programe, to ovisi poprilično i o izborima koji potom kataliziraju taj proces i tu govorim e, i o reformi dakle vojske i policije u Kongu, to je povezano sa upravljanjem javnim novcem, mi tu želimo e, sudjelovati i u primjerice poboljšanju stanja u sektoru zdravstva, međutim to se ne može napraviti bez strukturiranog e, dijaloga sa legitimnim sugovornikom i to je ono što nedostaje upravo u trenutnom kontekstu. Mm, zato je jedan od glavnih prioriteta Evropske unije kada se najavi nova vlada i nadam se da će to biti vrlo brzo. Dakle, da odmah sa premijerom možemo započeti dijalog, pa potom e, sektorijalni dijalog. Kao što je gospodin Schaffhauser e, spomenuo, vezano uz djelovanje e, stranih snaga. Dakle, to bi mogao biti jedan od razloga problema, dakle iskorištavanje prirodnih resursa, tu se također zalažemo za rješavanje stanja, dakle trgovanje divnjih, divljih vrstama, e, minerali iz područja sukoba. Međutim, tu također nedostaje mogućnosti za dijalog, dakle sigurnosti e, vezano uz pripremu proračuna, dakle pitanja vezana uz dodjelu sredstava. I tu moramo biti otvoreni. Ljudi su nas pitali hoćete li podržati izbore, hoćete li podržati ovo ili ono. A ljudi poput mene ne posjećaju samo odbor poput vašeg, već idemo i u odbore za proračun, dakle govori se o e, potpori dakle tamošnjem izbornom procesu i naravno s tim u vezi postoje rizici, operativni politički, pravosudni, sve to se mora ocijeniti, dakle se dovesti u vezu sa donošenjem odluka o budućoj suradnji. Međutim, sve ovo nas ne smije zaustaviti, mi imamo moralnu odgovornost da se bavimo ovim pitanjem patnje, naročito u kratkoročnom razdoblju. Mi smo podržavali prije doktora Mukwegea, priznali smo važnost eh, njegovog rada, prisutni smo u toj zemlji, ne možemo zanemariti svoju odgovornost. Međutim, da bismo govorili o dugoročnoj stabilizaciji i razvoju, ključ je ovdje upravo izborni proces, dakle politički proces na koji smo trenutno fokusirani. Gospodin Galer je se pitao kako napraviti dakle razliku. Imamo e, planove na razini Europske unije, ali odlučili smo zatvoriti dakle svoju misiju za SOP, a mi smo i dalje sudjelujemo u reformi vojske, ali ovdje je riječ o dugoročnom procesu. Za nas je ključ operativnog uspjeha učinkovita misija MONUSCO, dakle koja surađuje sa FRDC-om i radimo na tome da se u tome uspije, a tome će zasigurno pomoći odgovarajući mandat. Zastupnica Vautmans. Mislim da je važno prisjetiti se ove ljudske dimenzije. Postoje e, neke stvari koje bi valjalo poduzeti u kratkoročnom razdoblju, dakle projekti na terenu koji uključuju građansko društvo, ali jedino dugoročna rješenja, dakle kontrola države, legitimna vlast koja će voditi ovu regiju, koja će govarati ljudima, to je najučinkovitiji instrument. I za kraj, dakle, širi kontekst. Evropska unija nije jedini dionik koja potiče Kongo da ide u dobrom pravcu, surađujemo sa Tanzanijom, Angolom, Južnom Afrikom, Angolom i tako dalje. I te sa Afričkom unijom, te sa UN-om i ja bih zahvalio svim zastupnicima na njihovim komentarima i uzet ćemo ih e, u obzir te prenijeti dalje. Hvala vam. Dugujem objašnjenje kolegici Valtmans vezano uz pitanje Benina i to ćemo također uključiti u našu raspravu i o tome raspraviti prvo sa koordinatorima, dakle, ili možda o tome raspraviti što sami ili sa pododborom druga. Sada bismo zaustavili sastanak i molila bih vas da se uputite ispred vječnice, dakle, gdje će se održati ova komemoracija. Vidimo se u 10.30. Sljedeća točka dnevnog reda e, jesu, jest dakle američka sigurnosna obrambena politika te implikacije po Europu. The solemn uh, ceremony is outside of hemicycle. Colleagues, please. Kolege, molim vas sjednite. Zadovoljstvo mi je da ponovno otvorim današnje zasjedanje nakon odavanja počasti ispred vječnice. Iduća točka dnevnog reda u, suradnji sa e, izaslanstvom EU-SAD i želim toplu dobrodošlicu predsjedatelju tog izaslanstva i potpredsjedniku SEDA gospodin Eller koji je supredsjedatelj ovog zasjedanja zajedno sa mnom. Tema je američka sigurnosna i obrambena politika i posljedice za Europu i želim vam predstaviti iznam istaknute paneliste. Prvi je vrlo dobro poznat vama, gospodin Ian Lesa, koji je potpredsjednik Maršalovog fonda Sjedinjenih američkih država, koji je odgovoran za vanjsku politiku Dakle, njegova područja odgovornosti je vanjska politika, a potom je tu gospodin Steven Blokmans iz Centra za europske političke studije CEPS sa sjedištem u Briselu. I posljednji, ali definitivno i ne najmanje važan, jest gospodin Ian Joel Anderson – on je viši analitičar Instituta Europske unije za sigurnosne studije u Parizu. Ovo zasjedanje i, e, i pregled stručnjaka nad američkom vanjskom i e, obrambenom politikom. Dugo smo iščekivali, željeli smo imati jednu e, zaista značajne, sadržajne dokumente. Željeli smo vidjeti novi razvoj događaja nakon e, promjene američke administracije. SAD i ja to uvijek podsjećam na to svoje kolege da smo mi pretežno vrlo transatlantski orijentirani i zasigurno u mojoj regiji, dakle u srednjoj i istočnoj Europi, savez sa Sjedinjenim američkim državama i u okviru NATO-a kao i bilateralna suradnja sa SAD-om je od velike važnosti. Mi računamo na sustav ravnoteža, dakle kontrola, dakle na američki sustav i ta očekivanja su dobro zasnovana. Bez danjeg odgode želim riječ dati možda e, gospodine Ele nekoliko riječi, a onda ćemo riječ dati našim e, panelistima. Hvala lijepa čudna je e, e, dakle e, koincidencija da sam ovdje supredsjedatelj. Ja bih želio nekoliko ideja o nekoliko stvari. Prvo, što se tiče europske strane postoji e, određena tendencija za jačanje suradnje e, vezane za sigurnost e, i obranu, dakle u smislu bolje koordinacije na razini Europske unije i povećanje proračuna. To mora ići jedno s drugim kako bismo mogli trošiti učinkovitije i e, uloga Europske unije za obranu mora se povećati, e, pri čemu Europska unija e, mora imati ulogu u istraživanju vezanu za obranu i bolje naravno provesti postojeće institucionalne aranžmane. Kratko vezano za političku situaciju, nedavno sam se vratio iz Washingtona e, sa, e, dakle, američka pozicija E, čini se da je, e, je nešto se udaljila od prethodnih dakle e, kampanjskih izjava naravno naravno poruke vezane za NATO su sada u, na neki način smirujuće to su izrazili potpredsjednik Pence pa i sam predsjednik Trump tijekom nedavnog posjeta kancelarke Merkel u Washingtonu no unatoč tim elementima koji će, e, e, koji će ublažiti drastične posljedice, američke posljedice, međutim cijeli niz nepoznanica. E, naime, e, cijeli niz pozicija položaja u e, Ministarstvu vanjskih i obram, vanjskih poslova i obrane su nepopunjene i postoji i dalji razvoj događaja u istočnoj Ukrajini, u Siriji, gdje pozicija američke administracije će biti nužna i odlučujuća i bit će svakako na kušnji. se, što se tiče E, izdataka za obranu e, to nije naznaka hoće li vojne operacije biti poduzete ako je potrebno. I na kraju, što se tiče europske e, retorike, svakako bi podrovale i NATO veze i tako hvala lijepa na tome što su današnji stručnjaci s nama i želim vam sada predati riječ. Hvala gospodine Eleru. Sada bih željela e, riječ dati prvo gospodinu Jenu Leseru. Hvala lijepa gospođo predsjednice i hvala na pozivu da budem ovdje i da vam govorim o ovim temama. Kao što znate, ja sam američki građanin koji živi u Briselu, što mi daje zanimljivu perspektivu ali naravno često se vraćam u Washingtonu budući da je moja organizacija e, američka. Tako da imamo neku vrstu e, e, mnoge s obje strane Atlantika i vrlo pomno pratimo razvoj događaje ono što želim reći i e, proizlazi iz ovog što smo čuli. Postoje značajna otvorena pitanja kamo ide američka politika vezano za europsku sigurnost i ne najmanje zbog toga što mnogo ljudi koji će e, odlučivati o toj politici nisu još imenovani na svoje položaje, pa čak niti procedura nije započeta iako postoji profesionalni e, struktura naravno ispod svega toga i da će se stvari nastavljati događati te, te dužnosti u američkoj administraciji e, su iznimno važne dakle radi se o pozicijama zamjenika e, ministara i podtajnika mislim da je to dio e, dio propitivanja e, kamo ide američka politika i postoji jedna napetost između retorike tijekom kampanje i neki stvari koji se još uvijek govore s jedne strane i s druge strane e, trajnih strukturnih predanosti s druge strane. Ako smijem, želio bih naglasiti tri stvari. Prva je Smatram, po mome mišljenju, da američka predanost, temeljna predanost europskoj sigurnosti je trajna, ona je strukturna, temelji se na cijeloj mreži gospodarske e, isprepletenosti, e, isprepletenosti građanskog društva i mnogih društava, e, mnogih elemenata koji se neće promijeniti bez obzira na politički krajolik. Ali ako E, se udaljite od toga i gledate u praktične obveze i jednu tonu, atmosferu e, odnosa, očigledno jest da treba postaviti određena pitanja i povijesna predanost SAD-u, europskoj e, sigurnosti, da je tu e, manje automatizma ima nego što je bilo u prošlosti i dakle sklonija je jednom trvenju. E, dakle, prvo pitanje ko će podijeliti teret. To nije novo pitanje. Uspjeh američke, dakle cijeli niz američkih administracija pokretao je to pitanje. Dakle, to pitanje nije novo. I ono što je novo po mome mišljenju, a vidjet ćemo hoće li ostati, jest da je to na neki način dio aktivnog pregovaranja. Dakle, da to nije pitanje da li vi ispunjavate svoj dio zadaće, nego mislim da sada u e, nekim e, izjavama da se radi zaista o jednom pregovaranju, da e, bi Europa trebala plaćati za američku obranu i ako nećete plaćati za to, onda nećete tu obranu niti dobiti. To je naravno u neskladu sa e, e, establishmenta američke vanjske politike i e, vezano za povijest odnosa. Ja bih rekao, ne radi se ni o kakvom pregovaranju. Možemo naravno razgovarati o podjeli tereta, ali mi smo naravno predani europskoj sigurnosti jer smo zainteresirani, naš interes europska sigurnost i nikome ne činimo time uslugu. To je zaista naš ključni interes i test toga će biti hoće li to temeljno e, dakle to povijesno, e, e, povijesni odnos. Tu se ne radi o transakciji i tu vidite određenu napetost između retorike predsjednika E, ili pripadnika njegove e, pratnje i dijela e, establishmenta koji se bavi vanjskom politikom. Općenito postoji jedna nesigurnost kako SAD kako stoji prema europskom projektu, kakav je stav prema europskom projektu i na, mi smo na neki način bili sastavni dio stvaranja tog europskog, europskog unije. Dakle, ako se samo prisjetite Maršalovog plana, 70. obljetnice tog maršalovog plana u Europi, mi smo bili dio toga, dionici cijelog procesa, imamo interes za promicanje Europskog e, parlamenta, iako je bilo glasova koji su govorili te bil, da li jača, kohezivnija Europa je na neki način konkurent e, NATO i neke slične stvari. Međutim, u osnovi e, uvijek je postala ideja je da kohezivnija, jača Europa je u interesu SAD-a to je svakako kako je establishment SAD-a vezan za vanjsku politiku gledao na stvari. I e, sve do nedavno e, je bilo tako, a tu otvaram, tu ostavljam jedno otvoreno pitanje, dakle to je naš trajni interes. Dakle, vidjet ćemo. Drugu stvar koju bi želio reći jest, i, ako E, pretpostavimo da će e, predanost SAD-u ostaje e, prema europskoj sigurnosti, postoji nekoliko varijabli o kojima moramo razmišljati. A to je prvo odnos prema Rusiji i to na strateškoj razini i tu ne bih pretpostavio da će nekako to ide u smjeru zlatnog doba. Ako pogledate gdje e, e, su naši interesi se poklapaju ili gdje se razilaze kao e, recimo na terorizmu, tu ćete vidjeti da nismo na istoj strani. I ne znam a kada se susretnu predsjednici Trump i Putin hoće li se tako e, dobro slagati. Dakle, sva pitanja vezana za modernizaciju nuklearnog oružja. Dakle, ja ne vidim mogućnosti osim jednog napetog odnosa kao što sad već imamo i to će biti pokretač e, e, obrambenih obveza SAD-a prema Europi. Što se tiče borbe protiv terorizma, radi se o velikom pitanju za našu administraciju. To je bio velika tema tijekom kampanje stanje i to ima onda i posljedice za obranu u Europi, dakle vezano za SAD. Mi smo najbliži e, partneri u e, razmeni obavještajnih e, informacija u borbi protiv terorizma do te mjere da to postaje sve važnije jer si mogu predstaviti recimo sigurnost na sredozemlju, e, partnerstvo e, u, za sigurnost u sredozemlju, pa čak možda e, koji s vremenom će biti i važniji nego partnerstva u Perzijskom zaljevu. Dakle, to su sve neke od dinamičnih stvari, a tu su stvari i izvan Europe koje će neprestano zahtijevati kao što je recimo Koreja, E, dakle pitanja te vrste dugoročno e, Kina e, uopćenito Azija bez obzira kakva će biti administracija i tijekom e, vremena to će sve više biti e, nešto što će pokretati američku politiku i e, američka proračunska sredstva. I postojaće specifična partnerstva, tu, će, tu ću spomenuti Tursku, ja neću dalje govoriti, koji bi mogli biti ključni, ali iznimno teški, jer Turci sa optimizmom gledaju na novu administraciju, možda će biti blaži vezano za pitanja slobode, ali moglo bi biti vrlo čvrsti u smislu što očekujemo e, jedni od drugih u smislu sigurnosne suradnje. Dakle, konačno dopustite da kažem nešto od izazovnih izazovan karakter ove nove e, administracije kad se radi o vanjskoj politici i obrambenoj politici je nov zbog stila i tona na neki način on je, to je već počelo prije. Čak i predsjednik Obama pred kraj svog mandata e, je e, postavio vrlo oštra pitanja vezana e, i ako da pročitate njegov intervju u Economic Monthly vidjet ćete da je postao poprilično skeptičan vezano za stavove e, američke establishmenta vezan za vanjsku politiku SAD-a. Dakle, pitanje e, intervencije recimo. I na posljedku mislim da što god e, administracija predloži u smislu proračuna za obranu odnosa između soft i hard power, to će biti podložno cijelom nizu oblikovanja. Jer sada već vidite da se javljaju glasovi iz kongresa, iz oružanih snaga koji su vrlo kritični da se stvari e, na neki način e, e, umanjuje ona pomoć koja je bila iz SAD usmjerena preta inozemstvu. Kaže se da možete smanjiti vaše financiranje mjera e, takozvane soft power i mislim da je ali ključno ono što želim na kraju reći dakle e, puno je europljana zabrinuto za mogući izocijalizam SAD-a i radi se o jednoj e, vrlo snažnom američkom unilateralizmu gdje što će izazvati e, zabrinutost Europe i tu bih se zaustavio. Hvala vam lijepa. Hvala na vrlo zanimljivom izlaganju, a sada bih željela riječ dati gospodinu Stevenu Blockmansu. Hvala, gospođo predsjednice, što ste me pozvali na ovaj panel. Ja nisam stručnjak za američku obramenu politiku, pa niti psihoanalitičar da bih mogao reći što se događa u bijeloj kući. Ali nismo, ni, mi nismo <laughs> stručnjaci za to, ali e, ja ću se e, ograničiti na tri stvari. E, dakle, prvo vezano za obrameni, a Dakle, promjena institucionalne ravnoteže e, u SAD-u, jedan naš kolega je rekao da gledamo prvu koalicijsku vladu u povijesti SAD-a sa, sa dijelovima e, republikanske stranke zajedno sa e, trumpistima. Ne znamo tko će prevagnuti ili e, će jednostavno biti e, zajedno do kraja administracije. Međutim, ovdje je stvar ozbiljnija. Vidimo, e, vidimo jednu podjelu između ministra obrane i ministra vanjskih poslova. Dakle, Trump želi biti viđen kao snažni vođa koji se okružuje generalima. On očito očito želi e, smanjiti moć ministarstva vanjskih poslova. E, gospodin Tillerson također se na neki način želi izolirati od birokracije i čini se da uopće nije želio tu dužnost, ali ga je supruga nagovorila da je ipak prihvati. E, dakle, on ne zna kakvu podršku može dobiti od eh, administracije eh, tako eh, da može doći do nepotrebnih grešaka u njegovom u procesu. Sada postoje vijesti o tome da Tillerson može preskočiti prvi ministarski sastanak NATO-a jer to bi onda poslalo jednu strašnu odluku, govori se o tome da namjerava ići u Rusiju. Rusiju sa, sa ministrom e, Matisom koji e, ima, uživa veliko povjerenje, radi se o veteranu sa 40 godišnjim iskustvom u administraciji koji zna kako e, on se može osloniti na svoje profesionalno osoblje unutar ministarstva i stoga da je vrlo učinkovitiji nego je Tillerson ili su, iako su mnoge još visoke funkcije u njegovom ministarstvu nepopunjene. E, što, što bi ga moglo e, e, ponukati i dalje. Dakle, radi se o jednoj pomaku ravnoteže prema obrani, sektoru obrane u američkoj administraciji. Za Europu to povlači i pokreće takozvano obrnuto eh, pitanje Kissingera, naime da Europa se sada pita koga treba nazvati sa druge strane Atlantika i da li, eh, eh, da li visoki, visoka predstavnica Europske unije, hoće li ona razgovarati sa Bijelom kućom ili ministrom obrane ili dakle ono što je sigurno da je potrebna daljnja koordinacija unutar Europske unije, to je prva stvar koju želim reći. Što se tiče druge stvari koju je Ian naznačio, e, sigurnosne politike e, SAD-a postoji potencijal da budu u nesrazmjeru sa europskim sigurnosnim politikama. E, puno se danas govori o E, kraju strateškog, e, strateške e, trpljenja SAD-a u odnosu prema Koreji. Tu imamo strateško partnerstvo sa Južnom Korejom, sa Japanom, većinom u trgovini, ali oni naravno ostaju važni saveznici na globalnoj razini. Što se tiče SAD-a i Irana, iako je gospodin e, Trump na početku e, e, dao neke izjave koje bi naznačivale napuštanje prijašnjeg kursa čini se da to neće biti tako. Što se tiče Bliskog istoka, Sirija, Irak, borba protiv ISIS-a i koalicije koalicija pod vodstvom SAD-a koju podupiru mnoge države članice EU Europske unije i tu ne vidim e, izgleda da se to promijeni, ne vidim e, e, razilaženja. Što se tiče Sirije pak, budućnost Bašara el-Asada i američka politika je u nekom e, međuprostoru i jer dobivamo e, kontradiktorne e, vijesti i ne znam hoće li se i Europska unija naći u nekakvom nesrazmjeru uzevši u obzir naravno i ulogu Kurda u tom prostoru. No Rusija je tu velika nepoznanica i zaista bih e, slijedio i ja na njegovom mišljenju da neće biti velikog zaokreta e, američke politike u tom pogledu. Može biti da će biti dodatnog testiranja sa strana e, Rusija, možda ne na Baltičkom moru, s obzirom na stacioniranje snaga NATO-a uz potporu Poljske vidimo do 3500 vojnika Dakle, radilo se o brigadi kroz, dakle, kroja je iz Njemačke i e, Poljske došla o, e, u Baltičke države. Što je sa Balkanom? E, dakle, tu koliko vidimo je vrlo malo ranja na tom prostoru. Mislim da Europska unija ne znam je li spremna na Zapadnom Balkanu, dakle u Makedoniji gdje postoji vojna operacija u Bosni i Hercegovini za suzbijanje e, e, terorizma. Što se tiče Ukrajine, postoji izravni učinak e, promjena, odnosno iluzija o promjeni američke, promjene u američkoj politici, ali e, napose u Ukrajini učinak na jedinstvo Europske unije vezano za stav Europske unije prema e, Ukrajini i e, sankcijama Europske unije koje su usvojene kao i donošenju e, sporazuma o asocijaciji e, pridruživanja. Mislim da tu e, Europska unija mora zadržati snažan stav tako da posjet kancelarke Merkel nije dovoljno. Treća stvar koju želim reći E, predvidivost administracije e, predsjednika Trumpa kao i administracije e, u Turskoj to pokazuje da trebamo raditi na europskoj obrambenoj, obrambenom jedinstvu. Sigurnosna konferencija u Münchenu ponudila je možda neka ideja, ali nije zapravo olakšala položaj e, europskih vođa. Ona je potvrdila ideju da postoji jedna nekoherentna američka politika, dakle ne znamo koji je njihov stav i mislim da ne, e, nepouzdanost SAD-a zapravo dodaje tim strukim krizama kojima je Europska unija izložena i e, katalizator zapravo europskih e, namjera da se jača zajednička obrambena i sigurnosna politika. To se odnosi na članak 5 e, ugovora o NATO koji Francuska nije aktivirala. To se odnosi na klauzula o, o uzajemnoj pomoći ali pokazuje i stavlja presedan e, vezano za institucije e, u ENA. Dakle, moramo osigurati e, da institucije Europske unije zaista djeluju na pruženju zajedničke pomoći i tu su danji pregovori o PESCO-u. Dakle, postoji mogućnost povećane suradnje u tom polju. E, mislim da Ian je već spomenuo da nuklearni rat sa Sjevernom Korejom, ne, niste to rekli, to je nezamislivo Eh, eh, rad s Kinom, eh, recimo zbog Južno-Kineskog mora ne zamislimo, ili pak postupak za opoziv predsjednika Trumpa, to je nešto što uzemo, možemo uzeti u obzir jer se to neće dogoditi. Hvala vam. Hvala. Gospodin Jan Joel Anderson ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. Drago mi je što sam danas s vama. Zahvaljujem na pozivu na ovaj sastanak. Danas ću nešto reći u svoje osobno ime, ali zato što e, Institut za sigurnosne studije nema stajalište u ovom pitanju, dakle ovdje se radi o mom osobnom stavu. Ja također mislim da smo svi mi, sva trojica, Eh, izrazili slične osjećaje, ali imamo različite naglaske kad govorimo o jugu, a Steven je govorio o istoku, ja ću možda govoriti o sjeveru. Pripremio sam i neke slajdove zbog eh, nedavnog istustva koje sam imao vezano uz vojsku i tako je važno imati ove slajdove. Evo, samo kratko. Što e, smo primijetili, to ne je kontinuitet. To možda ne na verbalnoj razini, nego što se tiče politike. To je ono čime se mi bavimo. Dugoročno, a sada ovdje se ovisi o tome gdje počinje to dugoročno, e, Steven e, i Jan su to već napomenuli. Htio bih ovdje spomenuti supostojanje između političke retorike i niže razine, tehničke razine i svakodnevnog djelovanja. Nekoliko riječi ću reći o e, multi, višeslojnom pristupu Europi, e, kako to Amerikanci nazivaju e, i to ponekad misle na bilateralne odnose. Kao prvo, retorika u kampanji bila je prilično oštra prema Europi jako dugo tijekom kampanje. Razni sugovornici iz Amerike, e, to su bili vodeće ličnosti u medijima i tako dalje, Pocrtavali su da je Europa bila nešto za unutarnja potrošnju, dakle nije trebalo postojati nikakva zaprinutost vezano uz to. Ali odgovor s naše strane je uvijek bio dobro, svijet e, vas gleda i dakle za Ameriku je to bilo pitanje unutarnje, ali se onda preljevalo na ostatak svijeta. E, na način se to odvijalo na koji se u prethodnim izborima to nije događalo. A sada predsjednik Trump i dalje koristi tu retoriku iz e, izborne kampanje koja nije u skladu s onime što kažu gospodin Tillerson i gospodin Pence i drugi dužnosnici. Ovdje postoji tenzija između predsjednika i e, viših državnih tajnika i to se nastavlja, to nas zbunjuje. Nešto toga možemo objasniti zbog nedostatka onoga što se u nekim intervjuima naziva e, tri ili četiri razina e, upravljanja, na primjer u Ministarstvu za obranu. Zamislite ministre u vašim državama koji ne bi imali tri ili četiri razine ispod sebe. To bi stvarno zahtjevalo jako puno vremena. Dakle, poruka koja se šalje sa strane mnogih sugovornika je da se uzme u obzir razdoblje od osam mjeseci kada neće doći do mnogo velikih promjena. To je jako puno vremena, ipak e, ovdje treba razmišljati i o e, kraćem roku. Politike koje se vode e, nećemo, neće se lako mijenjati, pogotovo u istočnoj Europi Postoje neke inicijative, inicijativa takozvana reassurance koja, je, koje se dalje vode. Um, to je mm, inicijativa koja je započela 2014. godine, sada se ojačala 2017. I uh, srž toga je europske, europsko prihvaćanje američkih snaga, odnosno njihova prisutnost u Europi. I sada se ovdje i koriste jedinice u planiranju dvije ili tri godine unaprijed. Već se e, vrši obuka i te e, stvari ćemo teško zaustaviti. Planiranje je ista stvar pod e, tom europskom inicijativom Stvari su se sada stvarno uh, zakomplicirale. Sada imamo 28 uh, više državnih jedinica, 18 tisuća američkih i 48 tisuća uh, mm, vojnika koji sudjeluju u raznim državama. I to podrazumijeva suradnju iz SAD-a i Europe koji moraju surađivati na terenu. To je poruka da je sada Amerika se vratila na svoj posao i da se želi sada stacionirati u Europi. To možda nije bio prioritet visoko na listi e, za one koji su u prošlosti e, o tom odlučivali. Sada kratkoročno zapovjednik američkih snaga u Europi E, vezan je uz NATO, također i ostaje e, na funkciji još nekoliko godina. Osim toga, Kongres u Washingtonu daje e, podršku ovoj europskoj inicijativi i senator John McCain je također dao podršku a i unutar Senata. Dugoročno treba dati još mnogo odgovora, kao što su i Jan već rekli ali želim također naglasiti koji su e, termini korišteni. Amerika na prvom mjestu, na primjer. To je Bijela kuća spomenula i koristila te riječi, ali pitanje je što to zapravo znači. jako puno e, mogućnosti postoji kako bi se dalo značenje ovim riječima. E, značenje je možda vojne prirode, ne radi se toliko o diplomatskoj razini. I mislim da je to kontekst e, za europsku sigurnost i njezinu vezu za razvoj, na primjer u Africi bit će manje diplomacije, manje pomoći i zato će Europa morati ili to kompenzirati ili s druge strane snositi posljedice. Ove politike, odnosno posljedice tih politika, ovisi o tome što ćete vi, donositelji europskih politika, učiniti. Ovisi o reakcijama na te politike. Mislim da posljedice ekspandiranja e, trošenja na vojsku može utjecati na ekonomski rast i to se teško može procijeniti što će se dogoditi u budućnosti. U Europi 2017. godine doći će do izbora i e, to će se odraziti i na odnose 2018. godine. Hoće li doći do jačanja koalicije koju je e, Steven spomenuo u Washingtonu? Ali najvažnije pitanje za sada što se tiče implikacija za sigurnost je odgovor e, na krize u Aziji, je li to Sjeverna Koreja ili Kina, na Bliskom istoku, je li to ISIS ili Libija i što se tiče Rusije u istočnoj Europi, njih, njihovih aktivnosti i tako dalje. Mi moramo imati dugoročne politike, odgovor na krize će ovdje biti jako važan uh, u dugoročno. Odnosi između Europske unije i SAD-a. Amerikanci ponekad kažu da je njihov pristup Europi više slojan. Što to znači? E, ovisi o tome koga pitate. Oni to vide kao čitav niz odnosa SAD, NATO e, ili bilateralni odnosi. Ovisno o državi, odnosno ovisno o reakciji s druge strane, možete onda prijeći na sljedeći sloj. Možete ga koristiti kao alternativu ili kako biste jačali prvi pokušaj. Ali poanta ovdje je da izgleda da se povećava odnos između SAD-a i NATO-a. ja smatram da je to sada pitanje koje Europa treba uzeti u obzir. Želimo li da dođe do veće divergencije ili želimo da dođe do konvergencije? I tu sada dolazimo do bilateralnosti. Ovdje ne smijemo nikad podcijeniti mogućnost europljana da se podijele u odnosima sa SAD-om. U studiji koja je provedena nedavno, pokazano je da svaki glavni rad u Europi smatra da imaju privilegirani posebni odnos sa Washingtonom, bez obzira je li to Poljska, Italija, Norveška, Švedska, Svaka država u Europi smatra da ima poseban bilateralni odnos s SAD-om. A Amerikanci su jako dobri u to da nas uvjeravaju da je to stvarno tako. Mislim da se Europa podijelila e, na uštrb same sebe i sada je naša odgovornost da to uzmemo u obzir sa našim dogovorima sa SAD-om. Postojali su periodi tenzije e, u prošlosti između SAD-a i Europe. E, evo, rat u Vijetnamu, možemo spomenuti Irak, ali neću to sad spomenuti. I za vrijeme rata u Vjetnamu e, također je bilo važno pitanje Švedske. U Švedska, zbog Švedske je došlo do velikih tenzija. E, premijere i bio protiv rata u Vjetnamu i SAD je povukao e, veleposlanika iz Štokolma sa e, vrlo jasnom prosvjednom notom. Istovremeno politička i vojna suradnja je nastavila. o, neke od najrazvijenijih tehnologija su stavljene opticaj i neki materijali su se također e, e, su bili predmetom e, trgovine. Dakle, vojna i tehnička suradnja mogu koegzistirati, mogu se također ojačati u trenutku tenzija na retoričkoj razini. Danas, na primjer, imamo vrlo jaku industrijsku i vojnu suradnju na transatlantskoj razini. Nemamo samo europsku inicijativu, reassurance koju sam spomenuo, nego imamo i zajedničke projekte na kojima se surađuje i, na primjer, američke tvrtke koje surađuju sa partnerima vezano za obuku pilota. Također imamo razmjene i zajedničke obuke i čitav niz razmjena provedeno je između SAD-a i Europe, pogotovo Južne Europe. I da bih sada zaključio, mislim da smo svi o tome govorili da je retorička kampanja utemeljena na kontinuitetu. To su sve poruke koje se pojavljuju u novom tonu, u novom ruhu na samom početku predsjedničkog mandata, a ne na kraju. Angažman SAD-a se nastavlja, barem kratkoročno, ali dugoročno imamo nesigurnost. Imamo mnogo transatlantskih odnosa, NATO, Europska unija, bilateralne odnose mi možemo odlučiti kako ćemo nastaviti, hoćemo li to učiniti pojedinačno ili kombinirano. Ali vrlo vjerojatno ovo će biti razdoblje okarakterizirano krizama i raznim događajima sljedećih nekoliko godina. Hvala. Hvala. Sada otvaram raspravu. Gospodin Galer, izvolite. Hvala na ovom uvidu. Zahvaljujem našim panelistima. Na samom početku moram reći da mislim da neki u Europi koji su se tradicionalno slanjali na SAD u svojim odnosima u nato već se osjećaju napuštenima um, zbog toga što je došlo do nekih obećanja i došlo je do promjena, napušteno je to obećanje iz financijskih razloga. Ja se želim obvezati i nadam se da ćemo doći do postotka od 2% sredstava, bez obzira na to što je to američka administracija to rekla sada ili je to zatražila u prošlosti. Evo, to bi mogao biti argument za kritiku, eh, odnosno kritični ono, stajalište, odnosno na ono što je Amerika rekla u prošlosti. Vi ste eh, govorili o prethodnim administracijama koje su eh, vjerovale da je integriranija Europa sa više kohezije u interesu Europe, u interesu SAD-a. Trebamo li sada možda jasnije poruke u ovoj fazi. E, trebamo li ih sada odaslati e, nadležnim tijelima u Vašingtonu? E, vaše su poruke bile jasne do sada. Je li moguće da će State Department imati iske politike kao i kongres što se tiče financiranja i zakonodavstva. Hoćemo li e, njima moći izbjeći čudne tvitove koji dolaze iz bijele kuće? Što misle o tome ministri vanjskih poslova? Hm, hoće li biti moguće imati ovakve politike? Hvala. Nisam sigurna. Mm, tko se javio prije za riječ? Gospodin Messerfreund, gospodin Van Orden, izvolite. Da, ja ću rado preuzeti riječ. Izvolite. Hvala gospodo na ovim izlaganjima. Gospodin Blokman me zaintrigirao kad je rekao da bi trebao biti psiholog da bi shvatio što izlazi iz usta predsjednika Trumpa. Um, izgleda je da je to stvarno teško. Ja sam pratio politiku SAD-a dosta godina, ali nikad nije došlo do toga da nakon prelaza, na primjer, sa Cartera na Regana ili i Busha, Clintona, Georgia Busha na Baracka Obamu. Nikada se nije dogodilo da predsjednik u, to ne u žiži kampanje, nego već kao stolični predsjednik je poslao tweet o svom prethodniku i napisao da je bolestan čovjek ili nešto slično. Dakle, ne morate biti psiholog da biste um, shvatili o čemu se ovdje radi. Napisao sam članak 2. siječnja u kojem sam predvidio da će se 26. Sjeverna Koreja odlučiti na ispaljivanje balističkih e, raketa prema SAD-u. I u toj situaciji vodeći stožer, generalski stožer, usred noći je nazvao predsjednika i rekao im imam problem s Korejom i onda je on rekao pa kakva Koreja? To je Sjeverna Koreja, rekli su mu. E, dakle, on je saslušao razne scenarije koje su se onda razvijali e, jer navodno je ta raketa još bila u zraku, nisu znali eh, gdje će stati, na Pacifiku ili negdje drugdje. I čuli smo reakciju s jedne strane i s druge strane. I netko mu je rekao, predsjedniče, vi morate odlučiti. I to me stvarno plaši. Na temelju čega će on odlučiti? Zato vas pitam jesmo li stvarno u strašnoj situaciji. U redu, hvala gospodine Van Orden. Hvala predsjednice. Želim se vratiti na nešto što je rekao gospodin Leser da se ne radi o izolaciji SAD-a, nego o unilateralizmu. U američkom interesu je da imamo jakog, da imaju jakog partnera za dijeljenje opterećenja. A izvorno pitanje je bilo to što je SAD uvijek snažno podopirao integraciju Europske unije to je bilo 40. i 50. godina. Moram se sad vratiti na to razdoblje. Tada je Europa bila uništena. Trebali smo ponovno izgraditi gospodarstvo europskih zemalja. I još važnije, imali smo i potrebu da ponovno uključimo Njemačku u obranu demokracije. E, o tome se tada radilo određeni način mogli biste reći da se to ponovno događa. I ja sad postavljam sljedeće pitanje. Kako ćemo ponovno uključiti Njemačku na način koji neće alarmirati susjede? Koje bi bile posljedice da toga da Njemačka udvostruči e, svoje e, izdvajanja za obranu? jer 2% je ono što ste vi spomenuli, ali e, njemačka sredstva bi se trebala udvostručiti. Dakle, to je sada pitanje kako ćemo upravljati, kako ćemo se nositi sa ovako jakom Njemačkom na teritorijalnoj razini. E, to je, postoji nespomenuto odgovor na to, a to je Njemačka koja se nekako e, uklopila u širi, e, širu zajednicu koja se zove Europska unija. Zato ovdje spominjem unilateralizam. Ako analiziramo vaše primjere, a gospodin Anderson je govorio o Vjetnamu, možemo se također sjetiti drugog primjera koja je alarmirao Europljena, a to je bilo e, 86. kad smo imali Regana i Gorbačova koji su se sreli na samitu u Rekaviku. Hoće li ponovno doći do dogovora iza naših leđa? Hoće li se Europa e, lišiti e, nuklearnog sporazuma koje nam je omogućio da izbjegnemo nuklearni rat? To je bio poticaj ponovno uspostavi veze između Europske unije, države Europske unije, kako bi se uspostavio kapacitet koji se poslije pokazao neefikasnim, ali evo ponavljamo taj isti put. Evo postavljam to pitanje zato što unilateralizam u SAD-u je imao određene posljedice. E, pogledajte što se dogodilo od tog samita 86. u Reykjaviku do danas. E, nakon toga je došlo e, do raspada Sovjetskog saveza i svega onoga što znamo nakon toga. Trebamo li se brinuti? A zanima me također kakve oblike unilateralizma bismo mogli dobiti i kakve bismo zaključke mogli povući iz toga. SAD treba jake vjerodostojne partnere na koje se može osloniti. I sada se vraćam na Europsku uniju i njezine ambicije u području obrane. Jer ako stavimo na stranu pitanje Njemačke, Mislim da je problem u tome što oni koji stvarno govore o obrani Europske unije govore o europskoj integraciji. To je potpuno drugačija stvar. I time se ne stvara više vojnih kapaciteta, nego se proizvodi kontinentalna Europa koja je E, manje e, vjerodostina za SAD, nego se stvara Europa, kontinentalna Europa koja će imati strateške ambicije, vlastite strateške ambicije u odnosu na druge faktore na globalnoj pozornici, e, mislim na druge čimbenike koji nisu SAD. E, saveznici, zapadni stavnici trebaju ipak surađivati i zato NATO pak treba ojačati. Pitanje je sada kako ćemo to učiniti, a postoje druga pitanja koja NATO ne može riješiti. Ne radi se o izmišljenim pitanjima, nego se radi o pitanjima koje NATO stvarno ne može e, riješiti gdje druge organizacije možda mogu dati doprinos na određeni način. Mm. Ponavljam, tu ne mislim o e, već e, postojeću ideju o tome što se događa u Africi, što NATO može učiniti, da SAD ima interes u Africi i tako dalje. E, to nije uloga NATO-a. Evo, htio sam samo podijeliti s vama e, svoje zabrinutosti i bit će mi drago čuti vaše odgovore. Thank you. Uh, Mrs. Valero. Hvala vam, zastupnica Valero. Thank you. I, um, I have a question on, um, well, in reality I can start with that I believe that we were... Mislim da smo svi bili iznenađeni izjavama gospodina Trumpa tijekom izborne kampanje. Iako to bilo za unutarnju uporabu, oni sada nastavlja govoriti više manje jednake stvari. Dok smo ga slušali tijekom kampanje, ja sam mislila da će on biti zaustavljen jednom kada postane predsjednik, dakle kada se suoči sa stvarnošću. U administraciji imate dosta prepreka različitih razina, kao što nam je gost danas objasnio. Ja sam mislila da će on biti e, zaustavljen i da neće moći napraviti sve što je izjavljivao. Međutim, znate kako, kad ste političar, imate mnogo ideja, vi ih izražavate tijekom izborne kampanje, onda uđete u sustav pa ste zaustavljeni, ali ne tako, a ne zadugo, zato što možete izmijeniti pravila. I ono što me najviše zanima jest ono što se zbiva na dugoročnom planu. Kako vi, gospodine Leser, vidite upravo tu dugoročnu perspektivu, dakle, mogućnosti koje se nude gospodinu Trumpu da doista provede ono što je rekao da želi. A to je za mene najvažnije. On ima ideje, on ih e, želi razviti, zatvoriti granice. Tu se susreo s nekim problemima, ali on će to, ja mislim, i provesti. Dakle, dugoročno moje pitanje što će se dogoditi. Na gospodina Blokmansa htjela bih čuti nešto više o ovom limbu koji ste spomenuli u vezi sa Sirijom i Kurdima. Da, ja vidim taj limb, ali htjela bih da tu malo obrazložite. Mr. Danjean. Zastupnik Danjean. Hvala lijepa. Hvala na ovim zanimljivim izlaganjima. Gospodin Leser je to lijepo istaknuo. Svi su to rekli da se trebamo udaljiti od ovog oblika koji je poprimila rasprava putem retorike gospodina Trumpa. To je oblik koji nas šokira, izazava pitanja, nesigurnost. I dakle, što je ono što slijedi, dakle, unutar administracije, ovo su strateška pitanja. I sve ovo onda nije sasvim novo, to je nešto izmijenjen. Američki zahtjevi prema evropskim partnerima su nešto što već dugo čujemo oni su možda bili izraženi na nešto ljubazniji način, ali sjećam se kad nas je posjetio gospodin Gates prije šest godina i tada je to bilo poprilično otvoreno, način na koji se on izražavao ili primjerice Clintonova administracija. Na nju je blagonaklono gledala, gledala Europa, ali isto tako nisu, nisu podržavali dakle u želju za većom integracijom u Europi, jednako jednake opaske dakle izražavala i gospođa Albright, a sve ovo samo da bih rekao da ova tendencija postoji već duže vrijeme i podsjećanje Evropljana na postojeće obaveze nije ništa novo, mislim doduše to se može učiniti na manje šokantan način, ali srž stvari je jednaka. I sad ova priča ovih 2% e, rashoda za obranu, e, to mi je jasno, ali ja govorim sada u ime vlastite zemlje, dakle Francuske, koja ne uspjeva ispuniti ovih 2%. Ali htio bih čuti onoga ko može dovesti u pitanje naše napore, dakle ne možete naći druge europske partnere koji poduzimaju jednako kao mi, naročito kada je riječ o ulaganju u obranu. I sada ovih 2%, dobro, to je cilj koji valja dostići, ali ono što je od najveće važnosti je to ono što netko poduzima. Netko može imati veliki proračun za obranu, ali ukoliko ništa ne poduzima, gdje je onda korisnost eh, tog proračuna? I zato se nemamo previše držati ovih e, formi, možda vas u tom smislu na neki način e, izazivam, ali kada bismo imali 1% sredstava namijenjen obrani, dakle, ako je to usmjereno na trošenje u ovim američkim trgovinama oružja, pa mislim da se Amerikanci tu ne bi trebali previše žaliti. Dakle, stavimo stvari u odgovarajući kontekst. Imam jedno pitanje za vas vezano je uz Afriku. Čini mi se da je na neki način zaboravljena u vašem današnjem izlaganju. Ali to ipak poprište zbivanja. Tamo su snažno uključene evropske zemlje, SAD i to često zajedno putem dva kanala. Prvo su američka, dakle, američko, prvo američko djelovanje, dakle SAD je tamo diskretan, ali svejedno prisutan, prisjetimo se afričkog roga, E, svih onih vojnih akcija potom koje se poduzimaju u Somaliji koje su se još intenzivirale pod obavinom administracijom. Što će se sada dogoditi s time? Hoće li se dovesti u pitanje? Hoće li se intenzivirati? I dalje. Potom su je tu zajedničko djelovanje Europske unije i SAD-a. Dakle, američka pomoć francuskoj intervenciji u Africi, ta pomoć je diskretna, ali neophodna i realna, naročito kada je u pitanju djelovanje e, specijalnih postrojbi. Dakle, američka potpora je od izuzetno velike važnosti i sada imamo svojevrsnu nepoznanicu. Dakle, što će biti s ovom potporom? Hoć, možemo li očekivati u budućnosti ili će se tu stvar promijeniti? Još jedno pitanje vezano uz Afriku. putem e, Ujedinjenih naroda i instrumenta za održavanje mira. Tu također SAD djeluje, premda jako tiho. Međutim, ovdje je predsjednik Trump najavio smanjivanje dakle sredstava za UN. I to će se možda ticati i provedbe misija u Africi, dakle za provođenje mira. One su od izuzetno velike važnosti. Bez odgovarajućih financijskih sredstava, zemlja koje sada ugošćuju te misije će se naći u nezavidnoj situaciji. Što će se dakle dogoditi sa ovim preispitivanjem vezanim uz obaveze prema Ujedinjenim narodima? Thank you, Mr. Andrulakis. Hvala lijepo, zastupnik Andrulakis. I'm very sorry. Uh, pan posao Zdrojevski. Uh, odnosno zastupnik Zdrojevski. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować. Hvala lijepo podstawową analize Z niej wynikają... Želim se zahvaliti za ovu e, e, analizu. Iz toga proizlaze dvije činjenice koja se teško mogu označiti kao pozitivne. Prvo imamo e, personalni vakum na američkoj strani, ali isto tako i vakum kompetencije. U sigurnosnoj politici je teško da takve stvari mogu proći. S druge strane, imamo rafiniranog protivnika. Može li on iskoristiti taj vakum? Onda sad imate kratkoročnu analizu koju ste nam e, predočili i dugoročnu analizu, a taj kompetencijski vakum e, nalazi se između kratkoročne i dugoročne analize. Želim uputiti na opasnosti u Istočnoj Europi. Danas imamo ozbiljne napetosti između Turske i Njemačke. Gospodarska situacija kao i politička situacija se e, također pogoršava sa e, Bjelorusijom. E, niz osoba je uhićen i u subotu je moglo doći do, do događaja u Minsku koji bi mogli imati vrlo ozbilj posljedica. Postoji vojne manevri koji su planirani na našem istočnom boku kao što ih do sada još nismo imali. Ako gledamo dalje na istok, dakle Armenija, Azerbeđan i tu ima napetosti i ako pogledamo e, prognoze vezano za Gruziju, onda je odlučujuće da oni koji to prate, dakle analitičari, da oni isto tako se pobrinu da se izvrši e, pritisak kako taj E, vakum u kompetenciji bude brzo ispunjen, da nestane. U slučaju Krima mi smo praktički e, bili iznenađeni razvojem događaja unatoč informacijama koje smo dobili na vrijeme o događajima na Krimu, ali nismo ih mogli praktički analizirati i e, ocijeniti tako da se prije moglo predvidjeti kako će biti e, niz događaja, kako bi se na njih moglo odgovoriti e, odgovoriti, reagirati. Imamo dakle jednu krajnje nestabilnu situaciju u Ukrajini. Postoji veliko nestrpljenje i e, opasnosti koje, s kojima smo tamo suočeni mogli bi imati ozbiljnih posljedica ne samo tamo u Ukrajini nego i za cijelu Europu. Meni je bitno sljedeće. Ne radi se samo o tome e, da napravimo jedan e, inventar onog što se dogodilo kako bi se izvukle pouke, nego na temelju toga zajedno e, izvući konkretne posljedice zajedno sa SAD-om kako bi se taj vakum kompetencija mogao ispuniti. Sa strane NATO-a mora se vidjeti je li su u tijeku neki e, loši trendovi, e, imate li određenih predođbi, kako možemo reagirati, kako financijski, tako i analitički, na velike opasnosti e, koje možemo vidjeti u istočnom dijelu Europe. Pardon, Mr. Kuzo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo lo... Zastupnik Kuzo, izvolite. Hvala. Ono što što jest jasno je da je američka politika trenutno jedna velika nepoznanica. Međutim, ono što možemo primijetiti jest e, ovaj strateški globalni pomak sa pogoršanjem situacije za Europsku uniju. I to je ono što se nalazi iz ovog zahtjeva od 2%. Vidjeli smo e, promjene, dakle, u tonovima vezano uz Tajvan. Vidimo tu neko svojevrsnu pomirbu. Nadamo se da će se na sastanku sa Kinom dogoditi nešto slično. Mi bismo htjeli da sve ovo dovede do neovisne evropske obrane. ne valja govoriti protiv nato i tako dalje, ali u svakom slučaju potrebna je zajednička politika i bilo bi dobro proširiti suradnju s NATO-om. Mi nas zasigurno brine ova situacija i to različite dijelove Europe i time bi se trebalo pozabaviti. I zbog toga bih imao jedan čitav niz pitanja za naše goste. Htio bih e, dopuniti ono što je rekla kolegica Valero. Primjerice Kurdi u Siriji. Ali što je sa Rusijom? Tamo je intervenirala i Rusija. I ako bi došlo do dogovora između Rusije, SAD-a i Sirije, onda bi se situacija, situacija krenula u pozitivnom pravcu. Ovdje se, ovdje se govori o vojnoj dimenziji i tako dalje, ali niti u Ženevi se ništa ne događa jer tamo nisu za stolom svi e, tamo nisu svi dionici. Tu je demistura kao specijalni izaslanik, ali ne razgovaramo niti sa jednom stranom koja je uključena u sukob, dakle koja je sa vojskom prisutna na teritoriju Sirije. Potom jedno pitanje vezano uz Iran. Hoće li Trump doista htjeti povući SAD iz ovog sporazuma o nuklearnom naružanju. Ja sam primijetio da su jučer i neki predstavnici e, vojske rekli da neće više proizvoditi dakle balističke rakete do meta 2000 km, da će se koncentrirati na taktičko naružanje i tu je na raspolaganju također za to posvećen proračun. Jasno je da Iran ima stratešku važnost i kada govorimo o Siriji, pa me primjerice zanima imamo, imamo li tamo na raspolaganju eh, svojevrsni obrambeni štit. Hvala lijepo. Thank you now, uh, Mr. Andrulakis. Hvala, zastupnik Andrulakis. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την αδυναμία... Hvala. E, pitao bih nešto o dinamici odnosa između SAD-a i Rusije. Jedan Senator je prošle, e, prošlog tjedna spominjao dakle pristupanje Crne Gore NATO-u. Što mislite kako će potom SAD gledati na situaciju sa Turskom? Dakle, na najavljeni referendum gospodina Erdogana. Dakle, on bi tim potezom postao jedan neupitan lider i mogao vršiti pritisak na susjede sa, na istoku i na zapadu Turske. I što američka administracija misli o tim pitanjima? Thank you, Mr. Schaffhauser. Hvala, zastupnik Schaffhauser. Je m'excuse, j'ai pas été là, mais on m'a relaté le contenu. Hvala vam. Ja sam malo čas došao i čuo sam o čemu se ovdje radi. Ja bih htio na neki način izraziti potporu politikama gospodina Trumpa. Pa po meni je ona poprilično jasna. Prije svega kada je riječ o odgovornostima i interesima Amerikanaca. Pa ovo je tradicionalna e, politika međunarodne međunarodnoj diplomaciji, dakle svaka država brani svoje interese i stvara dakle savezništva oko tog interesa. Meni je to mnogo draže nego ove neke demokracije koje se temelje na ljudskim pravima, e, savjesti, gdje se spominju gdje su, gdje su uplateni interesi sila izvan, e, Ameri izvan e, Europe. Tu su se preuzimale nekakve moralne uloge, narančasta revolucija, arapsko proljeće, suniti monarhije u Perzijskom zaljevu. Sad imamo jasnu politiku, politiku koja štiti interese Amerikanaca i pritom traži partnere. Pa to je sjajno konačno imamo politiku koja ne izlaže vojnoj sili ostatak svijeta. Međutim, sada to znači da mi moramo preuzeti svoju odgovornost na europskoj razini. Po meni Francuska je uvijek e, bila u toj jednoj posebnoj dimenziji. Osobno ja se zalažem za izlazak iz NATO-a, ali svejedno mi je jasno u redu da zemlje NATO saveza, dakle, ispunjavaju svoje financijske obaveze, dakle, ovih 2% BDP-a namijenjenih obrani, to je u redu. Imamo ministra gospodarstva pak koji je rekao da, da je Njemačka potrošila koliko i Francuska u posljeratnom e, razdoblju, da bi onda i naš dug bio poput onog njemačkog i situacija bi za nas bila daleko bolja. To je iznos koji je spominjao bivši ministar gospodarstva. I ono što ja mislim jest da je sada potrebno zajednički, dakle sa vijećem sigurnosti UN-a djelovati. I to upravo sada ono što radi predsjednik Trump. To je jako transparentna politika i u vijeću sigurnosti bi trebalo osnovati dakle jedinice koje bi se uz pomoć dakle vijeća sigurnosti osnovati jedinice koje bi se borile protiv terorizma. Administracija Clinton nije imala, nije pokazivala ovakvu transparentnost. Ja sam e, otvorena osoba, ja nemam e, ništa protiv e, SAD-a, mi smo bili saveznici u borbi protiv komunizma. Za mene je sve ovo pozitivno, izuzetna prilika za Europu. Bilo bi doista grozno da propustimo ovu priliku. Hvala. Dajem riječ kolegi, izvolite. For a moment being a German. Um, first of all, I think this... Prije svega, mislim da postoji jedan poseban odnos prema Njemačkoj i Francuskoj, a drugi sa Europskom unijom. Nekako Njemačka ima mnogo obaveza prema NATO-u, Džofri, doista poštujem tvoje stajalište, ali sada Torijevci idu iz idu unazad prema 19. stoljeću. Iz njemačke perspektive NATO je nešto što pripada 21. stoljeću. Nema sumnje da Europa treba pojačati rashode za obranu. Ali budimo realistični kada je riječ o brojčanim pokazateljima, dakle od 660 po 660 milijardi dakle američkog proračuna tek mali postotak je namljenjen dakle ovom, na, ovom savezu, dakle veći dio ovog novca nema veze sa djelovanjem NATO saveza. I ponovno vezano uz ono što je rekao Geoffrey Van Orden, sada se govori o rashodu 62 milijarde eura, ali pitanje koje se nameće je zašto? Dakle, s obzirom na strateški kontekst i odnose prema NATO-u. Govori se, ovdje o konvencionalnom naoružanju. Ili na to ova uloga upitna u smislu borbe protiv eh, teroristi, protiv terorista ili situacija u Africi, dakle propale države, borba protiv eh, fundamentalista. Dakle, koja je vaša percepcija vezana uz to. Mi ćemo po prvi put glasati o primi. Dakle, to je jedan novi koncept koji obuhvaća Sjevernu Afriku i u dakle, to je razvojni istraživački program koji će imati strateški utjecaj. Dakle, koje je vaša, vaše mišljenje o potrebnom miksu? Dakle, je to naoružavanje u, konvencionalnom smislu, je to taj neki miks između pitanja vanjske politike, razvojne pomoći ili pak više povezano sa sigurnosnim pitanjima, možda je više nego prije, ili su ovdje u pitanju dakle američka očekivanja dakle podizanje izdvajanja za proračun dakle u, smislu dostizanja ovih 2% dakle li ovdje pre svega riječ o nekakvim e, financijskim naporima. Evo primjerice Grčka izdvaja više za obranu dok prodokim proračun e, pada. Dakle, i ovih 2% u gospodarskom smislu mogu biti problematična brojka. Dakle, koje su vaša očekivanja vezano uz ovaj miks vanjske politike i sigurnosne dimenzije? Kako su vaša očekivanja od borbe protiv terorizma i NATO-a? Mm, djelovanje NATO saveza može biti blokirano djelovanjem Turske. Mm, bismo li mogli ovdje imati vlastiti glavni stožer koji bismo potom mogli koristiti u smislu djelovanja u NATO, ukoliko Turska ne dozvoli korištenje tamošnjeg glavnog stožera ili se ovdje mjerili se ovdje pojedinačni doprinos europskih zemalja ili zajednički europski doprinos u NATO savezu. Thank you. Hvala lijepa. A sad koristim ovu prigodu da e, govorim kao e, zastupnica Europskom parlamentu. Gospodin Ehler, dakle govorit ću i ponovit ću svoju e, poziciju e, vjeru u taj sustav e, kontrola u američkom političkom sustavu i postoji samo nekoliko ideja vezani za to. Želim razraditi izjavu gospodina Don Joa Istrojevskog koje pokazuju razmjer s jedne strane izazova globalnoj sigurnosti i to posvuda u svijetu, a s druge pak strane tiha američka sposobnost da nam pomogne čak i u vrlo teškom političkoj e, poziciji, e, dakle političko, u situaciji političkog status quo-a. Dakle, moje razmišljanje koje pokazuje puno područja e, suradnje i doprinosa, kad god američko povlačenje svara e, stvara dodatne probleme, sukobe pak naše E, naša je nužnost da se nosimo e, s time. Dakle, dakle, mi se pokušavamo usredotočiti na sva ta područja, no očigledno je da je vrlo teško za nas pronaći konsenzus e, prema općem svačanju. dakle, jedno zajedničko svačanje zajedničkih prijetnji. Dakle, željela bih naglasiti da bi se ojačale da bi se ojačali integrirali u području zajedničke vanjske i e, sigurnosne politike, moramo pronaći razumnu platformu za zajedničko e, shvaćanje prijetnji. I sad kad govorim o vjeri, o povjerenju u taj sustav kontrola koji postoji u američkom sustavu, također želim spomenuti određene, određene ograničenja, pa čak izraziti i svoje rezerve vezano za sadašnje za sadašnji stav. Nije predstavljeno, um, to je možda druga tema, ali je povezana za, sve ova, za sva ova područja koja smo spomenuli naime na stanje američkog proračuna i nužne, nužne mjere koje e, bi objedinile različita područja troškova. A drugo, što je još važnije vezano za naše interese i našu sposobnost da se angažiramo na svim područjima e, sukoba kako bi stabilizirati kroz pojačanu prisutnost jest stanje dolara kao valuta, američka, svjetska valuta za pričuve, te tu bi željela spomenuti naša djelovanja, e, dakle pod tim mislim na različite države članice Europske unije. Jesmo li konzistentni u podupiranju e, uloge američkih e, partnera i naše sposobnosti da se zaista angažiramo e, u e, pojačanoj prisutnosti kako bi isto tako stabilizirati područja koja su od našeg zajedničkog interesa ili pak imamo pristup mi imamo jednu poslovicu u Poljskoj koja kaže svi e, jedna svijeća za e, sve mogućega, a i sitnica svijeće također za e, vraga. Dakle, pitanje je koliko smo dosljedni u našim politikama. Vjerojatno to nije to plodno područje za raspravu, ali živimo u vremenima informacijskog rata u, i to u svakom pogledu. I zapravo, iako je vrlo teško e, proniknuti sve te razine američke politike, ja sam oprezno e, uvjerena, jer vidjeti s jedne strane čvrste činjenice u mnogim područjima, dakle to je kratkoročnom i što možda prelazi u srednjoročno razdoblje bez jasnog, e, bez jasne perspektiva na dugoročne politike. No zapravo nitko ne zna što će se dogoditi dugoročno, dakle u jednoj duljoj perspektivi. Dakle, svi mi e, nismo možda toliko koncizno našim politikama i zapravo bih tu u tom pogledu ovdje mogla spomenuti svako zemlje. Što se pak tiče Rusije, za Poljsku je najvažnije. Ja sam ovdje željela pokrenuti pitanje dakle u Europskom e, parlamentu, skrenuti pozornost na izvješće Amnesty e, Internationala o o sirijskim aktivnostima u e, zatvorima, dakle nešto što je sada očigledno i što je potvrđeno od strane osobe koja je pobjegla iz Sirije i koja je mogla e, prokrijumčariti fotografije e, masovnih ratnih zločina koji su tamo počinjeni nad zatvorenicima. Mislim da upravo zbog toga sastanak eh, koalicije koji traje u Washingtonu je sada bez zemalja koje to toliko podupiru. To je moja pretpostavka. No, pitanje je kakvu vrstu aranžmana ili kakvu vrstu zajedničkog nazivnika za naše politike možemo pronaći u vremenu koje je pred nama do sastanka na vrhu NATO-a. To je, mislim, vrlo važno. Hvala vam lijepa. Ehm, ehm, dakle, predajem vam riječ u istom po istom redoslijedu. Hvala lijepe. Ako se smijem nadovezati na nekoliko stvari koji su e, e, spomenute, e, ja ću se koncentrirati na samo neke. Nekoliko je su osoba spomenulo pitanje kako predsjednik Trump, koji su izgledi da će odgovoriti u slučaju e, krize. I to je vrlo važno. Dakle, je, s jedne strane spekulirati o ponašanju administracije u jednom e, stabilnoj državi, a s druge strane predvidi kako će predsjednik Trump reagirati u jednom e, dramatičnoj krizi, bilo da se radi o sigurnosnoj, ekonomskoj krizi, a to je jako povezano sa osobnošću, sa dinamikom načina odlučivanja u o, o Bijele kući, to je naravno otvoreno pitanje, iako je vrlo ključno, tako da ne mogu niti spekulirati o tome. Druga stvar koja je povezana s pitanjem Jeffrey Van Orden, vaše pitanje o kohezivnijoj e, Europi vezano, e, je li to u američkoj e, interesu? Ja čvrsto vjerujem da ona jest u američkom interesu da nije dakle postoji i rasprava i u SAD-u o tome. Međutim, e, mislim, e, smatram naime, iako je tu bilo poteškoća, razdoblja zabrinutosti i rasprava, tijekom vremena SAD je postao e, ugodniji sa, time, u jednom ugodnijem položaju. Dakle, e, manje zabrinut za tu konkurenciju između SAD-a, NATO-a i Europe. Dakle, moramo, možemo raspravljati o tome je li to bilo ispravno, ali e, mainstream politika se promijenio i prihvatio je tu ideju. Mislim da je to još uvijek tako, ali ova administracija je drugčija. Mislim da oni ne primjenjuju istu vrstu metraže i mjera. Ako o tome e, želite e, uvjeriti, onda morate otići u Washington i reći to je ekonomično. Ako želite e, da Europa plaća više, da da veći doprinost, onda morate to poduprijeti. Ako želite imati nefragmentiranog sigurnosnog partnera u Europi, onda morate se zalagati upravo za to. I mislim da se to može uvjeriti. Pitanje o Njemačkoj je vrlo ključno i očigledno je teško e, pročitati e, e, sadržaj sastanka između kancelarke Merkel i predsjednika Trumpa. No postoje glasovi unutar te administracije koji su vrlo kritični prema Njemačkoj na različitim frontama, ne samo izdvajanje za obranu nego i za trgovinu. I ja bih, dakle, ključno je zaista za SAD imati Njemačku kao partnera. Dakle, što se tiče trgovine, radi se o trgovini sa Europskom unijom, dakle ne Dakle, bilo bi lijepo završiti, e, vidjeti završetak projekata koji je Obamina e, e, administracija željela završiti kao što je TTIP, ali naravno nismo došli do toga i možda je to potencijalno korozivno za obrambenu suradnju vidjeti da se gleda trgovinsku politiku, gospodarsku politiku e, i da ključni savjetnici e, koji kažu da bismo trebali biti zabrinuti za Njemačko. To je poprilično veliki pomak u e, političkoj krajoliku u Washingtonu. Hoće li se to preliti u politiku ne mogu spekulirati, ali mislim da je to vrlo ozbiljna stvar a to ide ruku pod ruku u, s pogoršanjem i Eh, u eh, javnom mnjenju u Njemačkoj u odnosu na SAD. -o. Naime, dugo godina je bilo jasno da je stav eh, mogli ste vidjeti razmjene različite stavove prema američkim predsjednicima Dakle, važne su ličnosti u toj e, politici i od 60% podrške e, prema SAD-u spali smo na 20%, što je po mome mišljenju poprilično ozbiljno. Samo opisujem e, o čemu se ovdje radi. I pitanje trostruko trostrukog nule i to je u potpunosti ključno, to je ključni primjer kakav oblik unilateralizam može e, poprimiti i mislim da je sada vjerojatnije da će to poprimiti oblik SAD koji će obavljati stvari u Europi i susjedstvu bez savjetovanja s Europe i e, bez e, zajedništva u pogledu strategije. Tako da mislim da je Europa dionik u e, jačoj stabilnosti odnosa između SAD-a i Rusije. Ostavljajući po strani, jesmo li na istoj strani vezano za niz pitanjima? ali što se tiče obnovljene konkurencije između SAD i Rusije ili pak e, nemo e, smanjivanje rizika, mislim da tu dakle što SAD radi u tom pogledu e, će biti važno za Europu i hoće li savjetovati sa e, Europom je također važno. Pitanje Afrike je također vrlo važno i smatram da će SAD i dalje nastaviti biti angažirana u Africi e, pri čemu je borba protiv terorizma glavni, glavni poticaj za to. Ako pogledate E, naši najaktivniji sigurnosni e, e, partneri u Europi s kojima smo surađivali i to tihi partneri nedavnih proteklih godina bila je Francuska. Dakle, to je druga ključna, ključna dimenzija našeg odnosa vezano na što e, trošite novac, to je bitno i tu je jedno zanimljivo pitanje koje se treba postaviti. Dakle, američki predsjednik kaže da trebate trošiti više, ali tu se prvenstveno odnosi na veću e, potporu u borbi protiv terorizma, ali to ne košta puno dakle to nije toliko e, e, dakle to je toliko skupo nego radi se o e, suradnji obavještajnih službi, policijskih službi, sigurnosnih djela. Dakle postoji jedan jaz između toga što Amerika traži, a što zapravo cijela američka politika radi na što je koncentrirana velikim dijelom se to odnosi na borbu protiv terorizma. Pitanje SAD i Turske ja sam vrlo skeptičan vezano za taj odnos. Ne znam hoće li on biti jednostavniji, neće li biti e, složeniji. Dakle, što se tiče odnosa SAD-a i Tursko, oni nisu bili laki i u prošlosti zbog e, različitih razloga, zbog suverenih država koje su vrlo samosvjesne i e, dvije su stvari koje Turci žele od SAD-a. Prvo, a to je ekstradiciju Gülena i njegovu mrežu i također prestati suradnju sa e, Kurdima i mislim da je, da je vrlo teško da će ova administracija ispuniti e, oba ta zahtjeva, kao što to nije ispunila niti prethodna e, administracija. Naime, mi postoje određeni pravni procesi vezani za rješavanje pitanja gulena što naravno izaziva frustraciju Turaka, a što se tiče kurdskih snaga u Siriji, ova administracija će imati još čvršće e, e, mreže u pogledu onih koji pomažu, odnosno onih koji ne pomažu. E, dakle, kurdi ne bježe, ne prodaju oružje. Tako, tako da će biti potrebno puno napora Turske da uvjeri Trumpovu administraciju da promijeni stajalište i konačno zaključno. To je pitanje međunarodnog interesa ili na, oprostite, nacionalnih interesa u odnosu na druge. Da, svakako, nacionalni interesi, a za globalnu silu se posebno dakle ja smatram koju možda administracija neće dijeliti moje mišljenje da imamo sustavni interes E, da svijet ne ide tim smjerom. Jer to bi značilo renacionalizaciju trgovinskih politika, vanjskih politika, sigurnosnih politika koje bi vrlo lako mogle postati e, konkurentne e, u smislu kaskadiranja a mislim da ne želimo ponavljati iskustvo 30. godina 20. stoljeća. To svakako nije svijet u kojem želite živjeti, dakle gdje imate vrlo snažne suverene, e, samosvjesne države, ali to nije naravno odgovor na pitanje globalnog poredka. Možda sam ja tradicionalist u tome, ali oprostite mi na tome. Gospodine Blokman. Hvala lijepa na svim intervencijama u ja ću također se nadovezati na neke od njih. Možda E, kontradiktano ono što je rečeno o Turskoj, ali ja ću početi što je Jeffrey Van Orden rekao o ponovnom jačanju nato što je apsolutno ključno i e, nadogradnja e, europske suradnje o sigurnosti i obrani zaista moramo vidjeti gdje možemo komplementarno djelovati prošlog e, tjedna sastanak u Estoniji da se e, postoji oslonac na NATO i e, međunarodna skupina, međunarodni bataljon koji je tamo stacioniran. Europska unija dakle od nje se očekuje nuditi komplementarnost u borbi protiv kibernetičkih napada E, na hibridne napade gdje je Europska unija osposobljenija kao i e, širi e, politički kontekst koji stvara Europska unija i koji će vjerojatno, kako oni smatraju, dakle biti bolje u odnosu na one Neneta. neta. A što se tiče Turske i NATO-a, koliko god Europska unija bi trebala ponovno promisliti e, proces pristupa Turske europske uniji, e, koje dajeme u smislu neispunjenja kopenhaških kriterija, ali mislim da postoji i pitanje koje, na koje NATO mora odgovoriti, dakle sa stajališta vrijednosti, možemo li se osloniti na jednog autokratskog e, saveznika, ali i sa stajališta kapaciteta E, nakon čistki koje su provedene pokušaja e, državnog ureda, to je imalo učinka na e, oružane snage, na ključna ministarstva i gospodin Erdogan zapravo gradi jednu pretorijansku gardu oko sebe, izvan sustava. Može li NATO se i dalje oslaniti na Tursku? To je, mislim, ključno pitanje politički je posebno važno za Europsku uniju kada ona razmišlja o pozicioniranju um, i štićenju svojih uh, strateških interesa. Dakle, to je prva stvar. A vezano iz Turske na pitanje Kurda, ja bih se složio za sada SAD i EU uh, su jedinstveni vezano za uh, potporu e, e, za potporu Kurdistana i za potporu sirijske kurdske e, milicije koja je zapravo oružani dio sirijske kurdske stranke. Dakle, i EU i SAD Eh, ih smatraju terorističkim eh, organizacijama i tu se malo razilazim sa eh, analizom IANA, iako je VPG partner SAD-a u, borbi u borbi u Siriji, smatram da bi oni bili bačeni kroz prozor kada bi se došlo do mirovnog sporazuma u Siriji. SAD nije zastupnik nekih od saveznika na Bliskome istiku i ne znam zašto bi nastavili e, sa VPG, om ako oni ne odgovaraju e, njihovim interesima i ako se time može postići e, jedan širi cilj. Dakle, tu bi ciljevi real politike svakako diktirali interese SAD i u tom smislu američka je politika transparentna, ali bih isto zapravo ponovio ono što je rekao Ian u e, situaciji e, krize upravo je e, dakle glavni vrhovni zapovjednik onaj koji odlučuje vezano i za Sjevernu Koreju. Bila je kontradikcija u, izjavama kad mi bismo trebali e, psihoanalizu, da ne bismo trebali psihoanalizu gospodina Trumpa jer se je, jer će bijela kuća i dalje služiti i slijediti određene strateške ciljeve. Tko će, e, tko će preuzeti dakle taj poziv? Hoće li to biti predsjednik ili e, gospodin Matiz? Hvala. Hvala. Dovoljno smo tome rekli, dovoljno su rekli i naši kolegi kolege, kolegice. E, Neke primjedbe su bile stvarno e, zanimljive. Govorilo se o politikama. E, sve ima određene posljedice. U američkom političkom sustavu, u predsjedničkom sustavu, e, pobjeda ima i neke posljedice, pogotovo kad dođete u Bijelu kuću ili u Senat. Možete reći čak da dobiti izbore znači da imate pravo da se nosite sa posljedicama. Mislim da su slučajevi koji su već spomenuti o migracijama takvi da pokazuju da postoje neke snage i s vremenom će se stvari mijenjati ali također postoji kongres i kad se radi o financiranju i proračunu, on je vrlo važan. I što se tiče europske sigurnosti i obrane, u republikanskoj stranci oni žele dati podršku europskim intervencijama. Jedna posljedica bi mogla biti to da će senator McCain, e, koji ima određene godine, da će se svi koji su bili vezani uz hladni rat, E, kao i ona, većinom su otišli iz administracije i zato će se trebati osloniti na neke ličnosti u administraciji koji imaju gledišta koja su e, uzeta obzir na određeni način u Washingtonu. I sada će politika trebati odigrati važnu ulogu u odnosu na kongres e, i sve te poruke će se trebati prenijeti. Što se tiče europske integracije obrane u odnosu na NATO, to je rasprava koja je još uvijek u tijeku. Ali postoji još neki razlozi zašto Europska unija nema još e, potpuno podudarajuće interese sa NATO-om. Tu su globalne strategije, izjave o zaštiti europskih interesa i prosperiteta. Mm, e, tu dolazi i do zaštite e, komunikacije između dviju strana, to je nešto što ne potpada pod nadležnost NATO-a uvijek. Postoje dakle područja gdje Europa i NATO imaju interese koji se ne podudaraju potpuno. Osim toga dolazi odnos sa Turskom. Vi ste također zabrinuti zbog toga. Ovoga tjedna smo imali pitanje sa austrijskim partnerstvom i suradnjom sa NATO-om. Tu je bilo uključeno pitanje Turske. A posljedice tenzija s Turskom osjetne su. Što se tiče dugoročnih posljedica, tenzija, odnosno neslaganja između Vašingtona i EU, to je također zabrinjavajuće. Prije dvije godine napisao sam članak o istraživačkim centrima anketiranja volje da se obrani Europa. Prije dvije godine e, bilo je mnogo više volje da se zaštiti Europa od Rusije, od ruske agresije. E, mnogo više su republikanci bili za to nego demokrati. To bi nam trebalo dati razloga za razmišljanje, ali dugoročne posljedice E, europskog nastupanja u Washingtonu mogle bi biti e, vrlo zabrinjavajuće. tu se govorilo i o Njemačkoj i o viđanju SAD-a. Dugoročne posljedice e, teških riječi trebale bi se kompenzirati boljim radom na pragmatičnoj razini suradnje o kojoj sam govorio ranije. To je sve od mene. Hvala. Statement. Hvala, gospodin Freund. Hvala. Evo samo 30 sekundi, zato što je to bitno za našu raspravu. Uh, Tillerson uh, e, će poslije će otići na e, sastanak NATO-a. Evo, to sam sad vidio pa sam htio naglasiti. Hvala. Hvala na ovim e, primjedbama i komentarima. Time zaključujemo današnji dio jutrošnji dio današnjeg sastanka. Vidimo se popodne kad ćemo imati zanimljive teme na dnevnom redu. Imamo mogućnost odmah sad najaviti i tu zahvaljujem tajništvu. Najavljujemo zanimljivu temu za odnose i Europske unije i SAD-a tema koja je vrlo aktualna i tiče se dilema u području sigurnosti. Govorit ćemo danas popodne o situaciji u Južnokineskom moru. A govorit ćemo također i o sigurnosnoj politici Japana. Molim vas da budete prisutni danas popodne. Sastanak započinjemo u 3 i 15.